se mogu javiti za riječ samo tijekom spontanog za riječ bi trebali imati prioritet. A što se tiče pitanja Skopja, rekao sam da bih se želio prvi javiti za riječ. Dopustite mi da kažem do kraja ono što želim. Pustite me da dovršim. Engleski, 10 sekundi. 10 sekundi. Izvolite, imate samo 10 sekundi. Ne. prvi na popisu. Žao mi je. Mikrofon.